ovom e, ovoj regulativi i nadam se da ćemo sutra što složnije ovo izglasati. Hvala lijepa. Hvala vam. Ako završimo sa zajedničkom raspravom, onda ćemo moći sutra u 12 sati glasovati o ovome. Prema dnevnom redu prelazimo na izvješće gospođe Antonesku, pravo na e, odvjetnike u kaznenim postupcima i pravo na komunikaciju u slučaju uhićenja. Antonescu Asonj. Ni... Gospođa Antonescu ima raspolaganje četiri minute. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice, dragi kolegice i kolege. Mi smo došli do kraja jednog dvogodišnjeg rada, e, dobili smo prijedlog od komisije o direktivi o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i pravu na komunikaciju nakon uhićenja. Ja se zahvaljujem na suradnji na ovom dosjeu. E, imali smo veliku podršku za cijelo vrijeme pregovora. Pregovori su bili prilično teški, još jednom se zahvaljujem. Također zahvaljujem kolegama iz drugih klubova zastupnika na njihovom doprinosu, angažmanu i e, sprednosti na suradnju. Ovo je bio zajednički napor, međutim zaista smo bili tim, a bez toga ne bismo uspjeli razraditi ovako solidno stajalište i ovako solidan tekst. E, također zahvaljujem i različitim e, predsjedništvima vijeća koji su također e, doprinijeli, a osobito irskom predsjedništvu za vrijeme kojeg smo uspjeli ovo potpisati. Prema ovim mjerama o jačanju prava okrivljenika, odnosno uhićenika, koje obuhvaća e, pravo na prevoditelja e, sada smo došli do još jednog povećanja njihovih prava dakle do prava o pristupu odvjetniku i pravo na komunikaciju e, to naravno utječe direktno na dobar način i na politiku Um, međusobnog povjerenja i um, priznavanja minimalne standarde smo preuzeli iz um, povelje o ljudskim pravima jer postoje velike razlike među zemljama članicama u zakonodavstvu koje regulira ova prava i zato smo E, zato nam je potrebna jedna zajednička pravna kultura koja će ovo olakšati. U praksi se pokazuje da još imamo mnogo posla kako bismo e, postigli efikasnu primjenu e, ovih novosti kako bismo kako bi proces bio se uvijek odvijao na fer i pravedan način. Ovo je jedan važan korak u tom smjeru što se tiče želje Europske unije da se stvori jedan e, pravni okvir e, građanima e, se mora osigurati da, da sigurno mogu putovati iz zemlje u zemlju članicu bez straha da će biti uhićeni i da će im pritom biti uskraćena neka prava. Primjenom ove direktive će uhićenici odnosno okrivljenici imati jednaka prava na pravnu pomoć bez obzira u kojoj zemlji članici je došlo do uhićenja bez obzira da li e, e, su e, bez obzira na njihovo porijeklo imat će jednaka prava do kraja procesa i e, time ćemo osigurati primjenu istih standarda u svim zemljama članica Europske unije. E, kako je mobilnost u Europskoj uniji činjenica, važno je da se ova direktiva primjeni i mislim da je to vrlo važan korak u poboljšanju kvalitete života naših građana. Hvala lijepa. Hvala vam. Ponovno dajem reč gospođi Reding koja predstavlja komisiju. Uvaženi zastupnici, sutra ćete glasati o e, uredbi o pravu pristupa odvjetniku i mogućnosti komunikacija prilikom uhićenja će to odsudan trenutak, trenutak u kojem će se zaista pokazati da se Europska unija zalaže za prava pojedinca. Čestitam izvjestiteljici gospođi Antonesku. Ne samo da je njezin rad bio težak, ona je morala također pokazati i puno diplomatskih vještina kako bi e, se e, moglo dovesti do izrade ovoga teksta i to će pridonijeti izradi i ove važne direktive na koju ovaj parlament može biti ponosan. Kao što je izvjestiteljica već učinila i ja bih e, se usvrnula na posao što ga je odradila irsko predsjedništvo. Oni su radili na osnovu onoga što su predsjedništva ostvarila i moram im čestitati na postignutom prije otprilike dvije godine u e, lipnju 2011. godine podrastali smo naš prijedlog. Zahvaljujući angažmanu svih i kompromisu sa svih strana došlo je do dogovora. Znam da nije uvijek sve teklo glatko bilo je teško iznaći kompromise naročito kada se radilo o pravnim lijekovima i o izuzećima međutim sada smo dobili jedan tekst koji je na visini očekivanih ambicija i koji uvažava norme europskog suda o ljudskim pravima smatram da je srž sudskog postupka pristup odvjetniku a isto tako E, znamo da e, mnogi e, odvjetnici i mnoge osobe čekaju da mi ovo napravimo. Svake godine ima 8000 kaznenih postupaka u Europi zahvaljujući ovoj direktivi svi će moći imati pravo na pravično suđenje građani će imati e, pravo da kontaktiraju odvjetnika kada se osumnjičenog uhiti imat će pravo dopust da ta osoba stupi u kontakt s obitelji a ako se osoba nalazi u stranoj zemlji da ima kontakt sa konzulatom svoje zemlje e, jako je važno da osumnjičeni može kontaktirati s odvjetnikom to treba poštovati to omogućuje osobi prava na obranu izuzeća su vrlo ograničena i nisu omogućena samo u izuzetnim slučajevima kao na primjer o geografskoj udaljenosti. Osoba će imati prava u e, zemlji prema zemlji u kojoj je uhićen i prema onom pravu zemlje koje je izdala uhidbeni nalog to je novina i u svakom slučaju pridonijet će učinkovitosti europskog uhidbenog naloga. Na taj način će zajamčiti u praktičnom smislu sva prava. Moramo se također pozabaviti provedbom te direktive. To će biti ključno da se poštuje koherentnost i praktična primjena europskog zakonodavstva primjera radi europskog uhidbenog naloga. Stoga ova direktiva pridonosi u velikoj mjeri jačanju međusobnog povjerenja koje je nužno prilikom europskog uhidbenog naloga i drugih europskih pravnih instrumenata na tom planu. Nakon toga morat ćemo raditi na preuzimanju ovog zakonskog teksta. Komisija će budno pratiti na koji način će se direktiva prenijeti u pravni sustav zemalja članica. Pomno će pratiti također kako se ona primjenjuje, te će s vremenom e, kada za to dođe trenutak predočiti izvješće o tome kako se ta direktiva provodi. Vrlo sam ponosa na to što sada radimo i na ono sve što smo postigli po pitanju postupnovnih prava. Pitanje je ovdje vezano za pismeno i usmeno prevođenje, pristupa informacijama, sada i pristupa odvjetniku paralelno e, radimo na direktivi o žrtvama, e, direktivu koju smo usvojili prošle godine, kojom se omogućuje da se sve žrtve prema svim žrtvama odnosi s poštovanjem, da se njihova prava štite, da oni imaju pristup pravosuđu i da mogu aktivno sudjelovati u kaznenom postupku. Malo pomalo europski se pravni prostor jača i europske pravo koje je sve veća potka Europskoj uniji. Komisija također namjerava predstaviti mjere o pretpostavljenoj nevinosti, zatim ponašanja prema okrivljenicima koje su djeca, kao i o pravnoj pomoći. E, tu mjeru namjeravam podastrijeti već ove jeseni dopustite mi još jednom da izrazim visoko poštovanje koje imam prema Europskom parlamentu, kao su zakonskih propisa na e, planu europskog prava i o tome ćemo govoriti i našim građanima prilikom izbora za europski parlament treba im govoriti o tome što parlament radi na tom planu i kako je uspješno europski parlament djelovao kao sudonositelj zakona Velika hvala na ovim riječima priznanja koje nam je uputila povjerenica. Sada predajem riječ e, govornicima koji zastupaju svoje klubove zastupnika. Najprije gospođa matije jedna minuta. Ispričavam se. Najprije moramo saslušati e, stav e, odbora Libe, gospodin Albrecht. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Kao izvjestitelj u sjeni od zelenih e, i kao izvjestite za mišljenje odbora Libe želim srdačno zahvaliti gospođi Antonesku na izvrsnom poslu koja je obavila izvrsnoj suradnji jer vjerujem da smo spilja došli do dobrog rezultata i da je to važan korak za prava građana i građanki Europe i za njihovu bolju pravnu zaštitu u svim zemljama članicama obvezujuće. To je važan prvi korak. Mislim da moraju slijediti daljnji koraci. Sljedeći koraci su već pred nama, kao na primjer pravna pomoć i ja vjerujem da na primjer e, što se tiče među, e, priznavanja mjera kao što su e, uhidbeni nalozi da i tu treba razmisliti o jednakim standardima međutim na dobrom smo putu i sad je na zemljama članicama da primjene ovo pravo i da se pobrinu za to da nam omoguće da učinimo i sljedeće korake hvala lijepa Hvala lijepa. A sada dajem riječ gospođi Mathieu u ime europskih pučana. Najviše hvala gospodine predsjedniče. Gospodine povjerenice uvaženi kolege, želim najprije čestitati gospođi Antonesku e, za početak zbog njene istrajnosti i smisla, iznimnog smisla za konsenzus, jer je trebalo dvije godine da se dođe i više predsjedavanja, da se dođe do ovog jako uravnoteženog teksta, kao što je to podsjetila izvjesteljica, ali i e, povjerenica, započeta je velika reforma e, pravosudnih e, sustava, dakle nakon prava na pismeno usmeno prevođenje e, i drugih e, ostvarenih mjera, sada dakle sutra ćemo glasovati o pristupu svih naših europskih sugrađana na pristup odvjetnicima. Dakle, to je od velikog značaja. Ovo je uravnotežen tekst koji svima jamči pravo na zastupanje odvjetnika imajući na umu Dakle, isto tako i rad policijskih službi, kako se njihov rad ne bi isputavao, Dostup, pristup odvjetniku je zbog pravde jako važan i e, Naravno, postoje određene situacije poput borbe protiv terorizma i organiziranog kriminala, e, situacije u kojima se može odgoditi e, pravo na dostup, e, na pristup odvjetniku. Dakle, u svakom slučaju ovo sve treba omogućiti dobar rad pravde. Gospođo povjerenice, ipak žalim što ovaj tekst nije predstavljen istovremeno kad i prijedlog za pravosudnu pomoć, pravnu pomoć, što bi dalo puno više smisla ovom prijedlogu i jamčilo svima da imaju stvaran E, pristup, a ne samo teorijski pristup e, uslugama odvjetnika. Hvala. Hvala vam. U ime socijalista predajem sada riječ e, gospođi Gijom. Gospođo povjerenice, uvaženi kolege, dakle sutra ćemo glasati o ovom prijedlogu i moćemo reći da imamo da se izrađuje na europskoj razini zajednički temelj za ovakve e, pravne situacije. Dakle, moramo se čestitati jer to osnažava e, zajednički e, sudski rad europskih država. Kao što je rečeno, ovaj, na ovom tekstu se radi već više od dvije godine, ali će dati svoj doprinos kako bi pravo na ravno, ravnopravan tretman e, bio stvarnost. Dakle, ovdje ćemo imati pravo na e, pristup e, odvjetniku. To je dakle jako dobra stvar. Naravno, mi smo htjeli svi više toga i izbjeći svaka moguća ograničenja, no ipak tu je u pitanju kompromis, imali smo na umu i određene nacionalne odredbe koje postoje, tako da e, nismo željeli da ima previše izuzeća. No ovo pravo na e, odvjetnika će moći biti sprovedeno u djelo isključivo ako bude e, taj pristup odvjetnicima e, i besplatan, jer naime bez te mjere to bi moglo biti mrtvo slovo na papiru. I stoga vas pozivam, gospođo povjerenice, da nam iznesete što prije jedan prijedlog s tim u vezi kako bismo mogli napredovati na ovom polju koje još uvijek podrazumijeva veliki broj nejednakosti u Europi. Hvala. A sada u ime Alde dajem riječ gospođi Latford. Ja sam e, željela najprije čestikati izvjestiteljici jer sam ja osim svega bila ona koja sam radila na pitanjima e, prijevoda usmenog i pismenog. Međutim, ova direktiva još je važnija. Sva ovaj program mora se dovršiti kako bismo mogli ići još i dalje povodom Europskog uhidbenog naloga. E, moramo ići dalje, moramo ojačati prava obrane. Mnogo toga je ovdje postignuto i zaista moram izuzetno čestitati gospođi Antanesku. Evo, čestitam joj i na tome što se to primjenjuje na sve osumnjičene i okrivljene bez obzira jesu li lišljeni slobode ili nisu. Ovdje se kaže da osoba mora imati pristup odvjetniku, a ne samo da sjedi negdje u e, nekoj sobi i e, jednostavno tu negdje bude prisutan odvjetnik. Osoba ima mogućnost kontaktiranja odvjetnika. Dakle, to je nešto sasvim praktično. Kao što je rekla povjerenica Reding, postoji i dvostruka zastupljenost e, za vrijeme uhićenja to je jako dobro. Ja sam e, britanska e, zastupnica i vrlo jasno ću reći da bih htjela da tome pristupi Velika Britanije. E, htjela bih se zahvaliti gospođi Antonesku i izvjestiteljima u Sjeni što su bili spremni u ovo uključiti i sustav britanskog prava, dakle common law. I nadam se da će zahvaljujući tome britanska vlada se e, podvrći ovoj direktivi. E, dopustite mi još da naglasim da je važno da se pozabavi i razriješi skandalozno dugo u istražnom pritvoru. Hvala lijepa, a sada u ime konzervativaca, europske konzervativa, sljedeći predstavnik. Puno hvala, govorimo ovdje o značajnom pravnom tekstu na kojeg čestitam izvjestiteljici. E, mnogi su amandmani uneseni i htio bih o njima više govoriti. Jedan od amandmana mi se ne sviđa. Radi se o amandmanu broj 11. Tim se amandmanom ograničava područje primjene e, kontrole nad uhićenjem e, za slučaj da se osobu koja se uhitila zlostavlja. Međutim, problem koji se javlja jest na koji način možete ustanoviti da se prilikom uhićenja nekoga zlostavlja. Stoga bih radije da se vratimo na izvorni tekst. Nadalje, ako su uhićena djeca, mora im se omogućiti kontakt s roditeljima ili starateljima. I još jedan drugi aspekt koji govori o pravima osoba s invaliditetom praksa pokazuje da prilično često ti e, ljudi budu predmet zostavljena ili se pak njihova prava krše te e, su osobe lak, laka meta e, mnogih čuvara zakona koji se previše e, e, užive u svoj posao. Hvala vam da to uzmete u obzir i hvala vam na izvrsnom tekstu. Hvala. A sada riječ ima kolegica Kinga. fontosságú, hiszen a hat... Evo, još jedna opipljiva garancija, još jedno opipljivo jamstvo. Radi se o vrlo značajnoj garanciji, vrlo jačanom zakonu u Europi bez granica. E, mogu li sada? Mogu li nastaviti? Hvala lijepa. Radi se o direktivi koja je od izuzetnog značaja za Europu. Radi se o Europi bez granica u kojoj sloboda kretanja osoba, ljudi i roba. Ona postoji, a potrebno je također iz tih razloga da građani dobro poznaju sudske postupke građanima je potrebno da im odvjetnici za vrijeme sudskih postupaka mogu pružiti pomoć, a isto tako moraju moći kontaktirati svoje najbliže za vrijeme cijelog postupka. Potrebna su stoga jamstva, jer ta će jamstva omogućiti da se ostvare e, ciljevi europske konstrukcije. Hvala lijepa. Gospodine Romero, imate riječ na dvije minute. Gospodine Romero. Ja sam izvjestiteljica u Sjeni u ime Saveza socijalista i demokrata. E, mi smo zaista zahvalni jer ćemo sutra moći glasati o izuzetno važnom dijelu paketa o kojem se jamče ljudska prava koje je započeo pod švedskim predsjedništvom. To je važno ako želimo imati pravnu Europu. Do sada smo se borili za sigurnu Europu, ali nadamo se da će doći dakle do drugih reformi koja nam je podastrla komisija. Međutim, ova direktiva će nam sada omogućiti e, da imamo i Europu koja će biti pravednija. Borili smo se za ovu direktivu. Svaka osoba mora moći e, imati pristup odvjetniku za slučaj da se e, u njezinu u nju sumnja. Hvala izvjestiteljici, hvala izvjestiteljici cijeni. Hvala vam što se ne radi o direktivi u borbi protiv terorizma, već o direktivi kojem se jamče prava. Sve što smo dobili o ograničavanju izuzeća je malo pomalo dio dobrog zakonskog teksta. Komisija je odustala od toga da uključi određene elemente naročito a osoba koje e, su u lošem imovinskom stanju i imati na taj način pravo na besplatnu pravnu pomoć također izostaju dijelovi o osoba s invaliditetom ali treba neke stvari još dodati. E, ono što mi se čini velika manjkavost je da najsiromašniji neće imati pravo na besplatnu pravu pomoć. Hvala gospođo Romero. Sada dajem riječ e, gospođi Makovej na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. Pravo na odvjetnika u kaznenom postupku odmah nakon uhićenja bitno je, od bitne je važnosti, bitna je garancija za osnovna e, postupovna prava, spada u, u temeljna ljudska prava e, i zato u povelju ljudskim pravima postoje također opaske o ovome. E, bili smo u prošlosti svjedoci više slučajeva gdje se nije poštivalo ova prava uhićenika i utoliko je važnije što sad ovo donosimo. Važno je da e, osumnjičeni ima pravo angažirati odvjetnika. Nažalost, međutim, u ovom izvješću nije nam uspjelo e, garantirati u potpunosti e, pravo na branitelja. Želim ovdje govoriti i o obrani pro bono. Mislim da je da je e, na e, odgovarajućim organizacijama da daju i taj doprinos ovom e, pravu. Hvala. Sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Gospodin Demera, imate riječ. Hvala najljepša gospodine predsjedniče. Zahvaljujući ovom, ovoj direktivi sudstvo će biti, kazneni postupak će biti e, bolji, bit će više sloboda i više e, sloboda. Optuženi će imati pravo jako, jako ranoj fazi postupka e, i moći se obratiti odvjetniku i bez obzira na to da li će doći do lišavanja slobode ili ne, postoji mogućnost tako da im se očita prava i isto tako neće biti nikakvih ograničenja koja će se odnositi na učestalo susreta s odvjetnikom. Također će moći komunicirati u trenutku zato dok e, bude e, u privremenom zatvoru, u istražnom zatvoru, sa, moće komunicirati sa osobom svog izbora i sve će to biti e, rađeno u apsolutnoj povjerljivosti. Neće biti nikakvih iznimki i mislim da je ovo jako važno. Želim čestitati Eleni Ivani Antonesku. Hvala na ovom izvrsnom radu. radu koji je omogućen zahvaljujući ogromnoj e, istrajnosti i velikom e, radu na jako kompleksnom, složenom dosjeu. Želim također čestitati e, i komisiji i pozvati ih da porade na pitanju besplatnog kontakta s odvjetnikom. Hvala. Gospodin sad, sada ima gospodin Masamida Djezdemira. Ja sam ja sam radio kao odvjetnik 40 godina i u tom svojstvu bih e, želio pozdraviti ovu važnu etapu do koje smo danas došli. Istovremeno žalim što ova direktiva ne, e, ne uzima u obzir mogućnost da se dođe do pro bono e, pomoći. Naime, ovo je pitanje na ovoj se direktivi radi već dugo vremena i upoznat sam s njom iz profesionalnih razloga. A što se tiče e, dodijeljenih odvjetnika, e, treba vidjeti kako stvari stoje e, u nacionalnim pravosuđima i vidimo kako se to dešava u određenim sustvima najčešće se to ti predmeti dodjeljuju pro bono mladim odvjetnicima, ali trebalo bi doći do dosljednije pravde. Ne bi se smjelo trošiti više za ali svakako bi za slobodu i demokraciju. Hvala. Najviše hvala. Sada dajem e, riječ na jednu minutu gospođi Bilbao. Mike, please. Molimo mikrofon. Hvala gospođi Antonescu na vašem radu. Mi imamo čitav niz direktirava koje se odnose na razne sisteme u raznim državama članicama koje su jako složeni i koje omogućuju poboljšanje situacije u vezi s temeljnim pravima. Ta direktiva će omogućiti da sud za temeljna prava e, e, ne koristi nikakve elemente bez prisustva odvjetnika to će osobito omogućiti e, olakšan e, pristup odvjetniku i nadam se da ćemo moći brže napredovati po tom pitanju. Razumijem da ima dosta poteškoća koje se odnose na borbu protiv kriminaliteta i mi imamo taj problem u svojoj zemlji zemlji, ali želim što su ti taj određeni izuzeci mogli e, omogućiti dalju praksu torture. E, kod nas postoji problem Čenče u Baski bi se moglo izbjeći takve probleme i bilo bi dobro da imamo zajedničke mjere koje će biti poštovane od svih e, policija diljem Europe i gospođa Redin bi mogla poraditi na tome. Hvala. Sada dajem riječ gospodinu Vronsu na jednu minutu. Hvala. Iako se ne primjenjuje na e, odmah e, u Jedinom kraljevstvu, ipak postoje neki e, zabrinjavajući aspekti. Naime, iako je temelj ove odredbe ovog prijedloga dobar, dakle misli se na na kontakt s odvjetnikom, ali ne mislim da bi da je potrebno da se na europskoj razini o tome donosi e, odluka Europska unija ne predstavlja za sad još cijeli svijet i osobe koje putuju nam e, u druge e, države ne putuju isključivo samo u europske zemlje, nama ne trebaju europske odredbe, već međunarodni sporazumi koji će pokrivati cijeli svijet i E, njihove odredbe bi trebale biti primjenjivane na sve zemlje potpisnice. To se ne odnosi samo na osobe koje su podvrgnute određenoj sumnji za počinjenje krivičnih dijela, ali u biti treba proširiti e, europsko zakonodavstvo na, e, na prava europljana. Hvala. Hvala vam. U ime komisije sada dajem riječ gospođi Reding. Gospodine predsjedavajući, postoji skoro jednoumlje u ovom e, domu u smislu da radimo nešto od velike velikog značaja za e, pravdu i pravičnost u e, našoj Europskoj uniji. Hvala vam na suradnji, na suradnji Europskog parlamenta u ovom postupku suodlučivanja kako bismo dakle došli do ovog rezultata. Ostvarili smo puno toga, ali još puno toga treba napraviti. Mnogi među vama, mnogi od vas su tražili dakle da se ide i na sljedeći korak i kao što sam rekla na jesen će doći do sljedećeg koraka. Tu će biti u pitanju paket inicijativa o zaštiti, posebnim zaštitama djeci, pravnoj pomoći i e, pretpostavki nevinosti. Dakle, ako sve to dodamo paketu koji smo već e, odobrili izglasali do sada, onda stvarno ćemo moći reći da smo stvarno zavrijedili pravdu u Europskoj uniji. Hvala vam. A sada ponudajem riječ gospođi Antonesku. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem svim kolegama na e, ovoj konstruktivnoj i dobroj raspravi danas popodne. U cjelokupnom radu na ovom desjeu u suradnji sa izvjestiteljima u Sjeni uvijek nam je bio cilj da prava osumnječenika i uhićenika budu zagarantirana također i e, opće dobro i e, dobra administrativna uprava Važno je da se činjenice otkriju i utvrde što brže moguće kako bi svaki počinitelj bio što prije priveden pravdi u, u primjereno je onome što je učinio. Međutim, pritom je važno zagarantirati prava osumnjičenika i za to, e, na tome smo sa kolegama radili i mislim da smo postigli dobar e, rezultat. Pozdravljam ovo što je rekla povjerenica Reding da će komisija u narednim mjesecima nastaviti raditi na poboljšanju E, procesnih prava kako i kad se radi o osumnjičenicima e, tako i kad se radi o financijskoj pomoći e, to je vrlo važno kako bismo dovršili ovaj paket zakonodavni paket. To je u svakom slučaju korak naprijed i nadam se da će se ove mjere što prije provesti u djelo. Velika hvala. Dopuste da i ja čestitam. Želim bih okončiti ovu raspravu s dvije e, opaske. Gospođa Atford je rekla